tu u Europskom parlamentu i počastili su nas svojim prisustvovanjem današnjem glasovanju. Prvo izvješće je izvješće Ferrara koje se odnosi na zahtjev ukidanja imuniteta gospođi Marine Le Pen. To je prijedlog gospodin, e, tu imamo prijedlog gospodina Korvine Mikea za odgađanje ovog glasovanja. σύμφωνα με τον Prema poslovniku, kao što mi kažu moji suradnici, ovaj prijedlog kako bi dobio odobrenje mora se podnijeti u ime kluba zastupnika, što ovdje to nije slučaj, budući da Korvin Mike govori u vlastito ime. Dakle, sukladno članku 180. stanku prvo, zahtjev za okidanjem imuniteta bilo kojem parlamentarnom zastupniku odlučuje se o e, podizanju ruke. Dakle, tko su za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Ishod je jasan, dakle, usvojeno velikom većinom. Izvješće Manesku. Nemojte početi sada, molim vas, bučiti. Nemamo što provjeravati, većina je bila jasna. Prelazimo na izvješće Manesku o euromediteranskom sporazumu između Europske unije i Libanova, prestupanje Hrvatske, dakle pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Weidenholzer. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Λήξη της Zatvoram. Usvaja se. Izvješće Krasnodjevski. Amandman 51. poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. λήξη της ψηφοφορίας. Zatvaram. Usvaja se. E, to znači da je usvojeno na prvom čitanju u parlamentu. Izvješće o obvezama u uzajemnom sustavu viza. Poimenično glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvješće Kapezon Ruiz. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak osmi, izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Liksi diš pifoforijas. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 22. izvorni tekst. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman drugi. Da, možemo provjeriti elektroničkim putem. Stavak 22. Izvolite, otvoren glasovanje. Λήξη της Zatvoram. Usvaja se. Moje isprike. Stavak 52. Aman drugi, 76 plus zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. U redu, provjerit ćemo. Amandman drugi. Otvoram glasovanje. Liksić for years. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 59. Ba, meni se činilo jasno. Želite provjeriti amandman treći? U redu. Otvaram glasovanje, amandman treći. Liksić Foforijas. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Stavak 59. u dva dijela. Pojmenično glasovanje prvi dio. Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Λήξη Zatvoram. Odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne. Jasno se odbija. Signomi, signomi, Predsjednik se ispričava, usvaja se. Stavak 95. izvorni tekst. Podizanjem ruku koje je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 98. izvorni tekst? Ne. To je bilo vrlo jasno. Stavak 98. izvorni tekst? Da. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Porijame onomastikli. Amandman peti pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Možemo glasati o cijelom tekstu. Glasanje poimenično otvoreno je. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. Prijeđemo na izvješće Kosta. Amandman 8. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Stavak prvi izvorni tekst poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbijeno. Amandman 10. Za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 18 za, protiv, Molim vas bez vikanja. E, razlika je znatna, većina je očita, molim vas, nemojmo. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 45, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 21, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 1. Poimenično glasanje. Kaže predsjedatelj. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. 2. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Uvodna odredba C. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, uvodna odredba M, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6, uvodna odredba O, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Ja, o, o Preda. Gospodin Preda, pitanje poslovnika. Gospodine predsjedavajući, možemo možda skupno glasati o svim ovim amandmanima koje je podnijela gospođa Marine Le Pen. Hvala vam. Παρακαλώ, ehete iz το λόγο logo Netko se još želi javiti za riječ po pitanju poslovnika? Hvala vam gospodine predsjedavajući. Danas ste dobro vodili raspravu, ali očito je da ste prekršili načelo jednakosti. Kao prvo, vi uopće ne gledate kako se odvija glasanje. Kao drugo, ignorirate ako netko zatraži javne riječ u svezi s poslovnikom, vi to vidite, ali to ignorirate i molim vas da promijenite vaš način predsjedanja, da budete e, pravedni i e, demokratski. Hvala vam lijepo gospodine Obermajer na tome koliko me cijenite kao i moje kolege. Uvjeravam vas da sva glasanja dizanjem ruku su imala vrlo jasan rezultat amandmani vašeg kluba zastupnika jednostavno su odbijeni i čak mislim da je bilo i u slučaju onih glasova gdje se pojmenično glasalo koliko je to bilo jasno sa velikom većinom protiv vas. Zastupnica Kosta. Hvala lijepo. Želio bih reći da je danas vrlo važan dan s obzirom da je Europski parlament pokazao da želi podržati kulturu i izvore inovacija i stvaranja radnih mjesta za mlade. No, nažalost, moj glasački aparat nije radio i nije pokazivalo da sam glasala za. Eto, nekakva tehnička greška je očito u pitanju. Molim vas da se nešto učini pa da registrirate moj glas. Hvala vam lijepo na pojašnjenju. Prijeđimo sada na izvješće Jimenez Barbat. moj tim mi je rekao da možemo glasati o cijelom skupu amandmana samo kada je sadržaj amandmana sličan. Dakle, kao predsjednik moram poštivati poslovnik, tako da ne mogu prihvatiti prijedlog gospodina Prede. Glasat ćemo u skladu sa poslovnikom. Amandman 12. dizanjem ruku. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 13. Za protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1 za, protiv, suzdržani, odbijena. 2 za, protiv, suzdržani, odbijena. 3 za, protiv, suzdržani, odbijena. 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijeno. Osam, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Glasanje je poimenično i otvoreno je. Λήξη Glasanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Prijeđemo na izvješće McClarkin, posljednje danas. Amandman prvi, glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Glasat ćemo o cijeloj rezoluciji poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Zahvaljujem lijepo svima.